<clears throat> E, buongiorno a tutti. Dobar dan svima. Počet ćemo s ovim e, sastankom odborka za ženska pitanja. Danas e, ću ja predsjedavati e, sastankom na mjestu pod predsjednika. Počet ćemo sa usvajanjem dnevnog reda. Ako nema prigovora, možemo ga smatrati usvojenim. Prva točka dnevnog reda je da ćemo sutra nakon točke 14. Eh, imati eh, glasovanje u vezi preporuke komisije o uspostavi mehanizma za demokraciju i temeljnih prava. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je usvajanje i odobravanje e, zapisnika od prošlog e, sastanka 17. i 18. veljače, ako nema prigovora i tu točku smatramo e, završenom. Imamo nove prijedloge za projekte, za produljenje. Što se tiče sljedećeg proračuna, Rok za amandman je 25. travnja u 12. sati. Možete koristiti e, platformu koju imate kako biste predložili amandmane. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. A možemo spojiti četvrtu i petu točku. Riječ je o dva povezana izvješća drugi je samo provedba ovog prvoga, a riječ je o borbi protiv krijumčaranja, protiv krijumčaranja ljudi. Katrin Bader je izvjestiteljica, te joj prepuštam riječ. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, Najprije ću govoriti o mišljenju vezanom uz borbu protiv krijumčarenja ljudi u vanjskim odnosima EU-a, onda ću prijeći na sljedeće izvješće. Dakle, krijumčarenje ljudima je jedan sramotan zločin, radi se o europskom i globalnom fenomenu i zapravo se događa posvuda u Europi, nedaleko nas nalaze se zapravo ljudi kojima se trguje i nad kojima se vrši neželjena kontrola. Veliko mi je zadovoljstvo što sam se imala prilike baviti ovim predmetom, zato što se radi o temi e, za koju sam se aktivno borila godinama. I mislim da je ovo nešto što bi nam moglo pomoći boriti se protiv krijumčarenja i suzbiti krijumčarenje ljudima, mislim da je naš rad na tu temu ovdje vrlo koristan. Želim zahvaliti tajništvu ovog odbora svojim političkim savjetnicima, ali isto tako i zastupnicima u Europskom parlamentu i svima onima koji su sudjelovali na ovoj temi. Imali smo zaista odličnu suradnju s drugim suizvjestiteljima, gospođa eh, Loh Biler i gospođa Vanero. E, ovaj postupak, s obzirom da se radi o tri odbora i odvija se u skladu sa E, pravilom broj 54 zna biti složen, međutim ovo je bilo vrlo konstruktivno. Gospođa Lohbiler ima zapravo dobar uvid u nadležnosti sva tri odbora i ona je zaista sve amandmane podijelila sa mnom i gospođom Valero, tako da smo mogli vrlo jasno odrediti što potpada pod e, kompetencije odbora FEM, a što pod kompetencija odbora LIBE i mogli smo zapravo odlučiti je li za neko pitanje nadležan FEM ili LIBE. Mislim da je zaista izuzetno važno da imamo odgovarajuću rodnu perspektivu koja je čvrsta vezano uz borbu e, protiv krijumčarenja ljudi u vanjskim odnosima. To je među ostalim u srži mišljenja FEMA. Ja sam se zaista potrudila da se bavim čitavim nizom pitanja, iako njih ima jako mnogo, i da se zauzmem za pravo stajalište. Nastojala sam zapravo borbu protiv krijumčarenja ljudima staviti u širi kontekst. Također sam e, nastojala staviti naglasak na to da je borba protiv nejednakosti u društvu i protiv siromaštva izuzetno važna kako bi se promijenili odnosi, te da se stvar mora sagledati također u kontekstu suzbijanja nasilja u obitelji i nasilja u društvu općenito. Mislim da je izuzetno važno da se da potpora trećim zemljama kako bi im se osigurao pristup uslugama koje su rodno orijentirane. Nisam željela praviti razliku između žrtava koje su se odlučile same vratiti u zemlju e, i onih koje su se morale vratiti po sili zakona. Ako se radi o osobama koje se eksploatiralo na teritoriju Europske unije, naša je odgovornost dati im pristup najvećem mogućem broju usluga koje su im potrebe neovisno o tome na koji način su zapravo uključene u proces povrata. Također smatram, i na to sam stavila naglasak, da se treba bolje identificirati žrtve krijumčarenja ljudima, posebice one e, koji se odnose na e, spolno zlostavljanje i eksploataciju. 28 je amandmana podneseno, dva sam podnijela sama, vezano e, također u zadman 5.2 koji se odnosi na održive milenijske razvojne ciljeve, a također se veliki broj amandmana odnosi i na borbu protiv različitih oblika eksploatacije. Mnogi amandmana, i zahvaljujem e, na tome članovima odbora, usredotočeni su e, na e, teme kojima E, se ja bavim i koji su meni u fokusu, ali isto tako veliki broj amandmana ne bavi se rodnim pitanjima, a meni bi bilo drago da zadržimo određeni fokus. Također jedan dio amandmana potpada pod nadležnost Libe, a kao što je učinila i gospođa Lohbiler, ja ću nastojati zadržati fokus kako bismo imali najbolji mogući broj kvalitetnih amandmana i kako bismo se kvalitetno bavili pitanjem borbe protiv krijumčarenja ljudi u vanjskim odnosima EU-a. Zahvaljujem svim kolegama koji su na naporno radili na ovom pitanju u različitim izvješćima i nadam se da ćemo nastaviti s našom kvalitetnom suradnjom. Prelazim sada na izvješće o provedbi, provedbi direktive. Dakle, ponovno veliko hvala tajništvu političkim savjetnicima, zastupnicima u Europskom parlamentu i njihovim uredima. Nemamo mnogo vremena pa ću biti kratka. Izvješće je zaprimilo 241 amandman gotovo svih klubova zastupnika. Uz pomoć izvjestitelja u Sjeni i e, tajništva pripremili smo 18 kompromisnih amandmana koji općenito imaju dobru podršku u cijelom političkom spektru, e, posebice kada se radi o pitanjima e, za koje je podnesen veliki broj amandmana i kada se radi o ključnim temama. Želim stoga zahvaliti svima koji su se aktivno potrudili da imamo kvalitetne kompromisne amandmane koji je kao što sam e, rekla ima 18. Također želim zahvaliti kolegama iz podskupine za LGBT i prava koji su rekli da je važno uključiti što veći broj statistika Međutim, nismo uspjeli e, uključiti sve teme zato što ipak postoje, kao što znamo, određena ograničenja. Kao i prethodno izvješće, ovo se također odrađuje u skladu s pravilom broj 54, što ga čini složenim u određenoj mjeri. Postoje, međutim, e, amandmani koji su u ekskluzivnoj nadležnosti LIBA, i e, mislim da to treba uzeti u obzir. E, to ne znači, iako te amandmane nisam prihvatila, da ja ne podržavam te ideje, već nije na nama da se tim temama bavimo. Libe je glasovao o svojem dijelu prije dva tjedna, pripremili smo izvrsno izvješće i nastojali smo veliki broj njihovih ideja e, uključiti u amandmane, kompromisne amandmane, posebice kada se radi o zajedničkim nadležnostima. Jedno pitanje, međutim, je posebno bitno, to je pitanje prostitucije. Kada smo počeli o tome razgovarati, nastojali smo jasno reći da se radi o pitanju koje se često brka sa pitanjem krijumčarenja. Dakle, neke od mojih preporuka vezano uz glasovanje možda će vam se čititi pomalo neobičnima, međutim, upravo zato želim se usredotočiti na to da zapravo govorimo o krijumčarenju ljudi, a ne o pitanju prostitucije per se. Još jednom, Zahvaljujem svima na izvrsnoj suradnji, zahvaljujem svima koji su podastali amandmane da se ovaj tekst poboljša i ja se nadam da će sutrašnje glasovanje biti uspješno. Hvala. Perfetto, Odlično, najljepše hvala kolegici na ovoj prezentaciji. Sada otvoram raspravu. Gospođi Petir. E, hvala vam e, lijepo gospođo e, predsjednice. Zahvaljujem izvjestiteljici. Smatram da je ovo izvješće izuzetno važno i željela bih samo evo upozoriti na amandmane koje sam sa kolegama podnijela, a koje se odnose na problem surogatstva i e, nadam se da će e, izvjestiteljica te amandmane usvojiti jer svaka zemlja u svijetu osuđuje trgovinu ljudima. Zbog toga ne vidim razlog zašto bi drugačije bilo e, sa surogatstvom. Naime, Europski parlament već je osudio surogatstvo, osudio je tu praksu koja potkopava ljudsko dostojanstvo žene E, jer se njezino tijelo i njezine reproduktivne funkcije koriste kao roba što znači da je riječ e, o trgovini. E, isto tako Europski parlament smatra da praksu surogatstva koja uključuje reprodukcijsko iskorištavanje i korištenje ljudskog tijela za financijske i druge dobitke treba zabraniti i da se s tim treba pozabaviti e, u okviru instrumenata ljudskih prava. Ako pogledamo i Konvenciju o pravima djeteta onda je vidljivo da države potpisnice trebaju poduzeti odgovarajuće nacionalne, bilateralne, multilateralne mjere kako bi se spriječilo otimanje, prodaje, trgovina djece e, za bilo kakve svrhe u bilo kom obliku, a surogatstvo se upravo odnosi i na to. Podsjetit ću da je Vijeće Europe odbacilo mogućnost eh, ozakonjenja surogatstva eh, u Europi. Njihov Odbor za socijalna pitanja glasao je prije nepunih mjesec dana protiv izvješća koje bi dozvolilo surogatstvo na razini Europe. Dakle, postoji jasna linija sve rastućeg protivljenja eh, surogatstvu. Ako pogledamo i Europski parlament i Vijeće Europe složni su u tome da surogatstvo E, ne smijemo dozvoliti, da ga trebamo e, zabraniti, a u tom se slažu i mnogobrojne političke e, skupine unutar Europskog parlamenta, ali i udruge koje se bave pitanjem ženskih prava. Htjela bih još samo skrenuti pažnju i na to da surogat turizam u Indiji i SAD-u je sad već u punom zamahu. Od ozakonjenja altruisti altruističkog surogatstva u Velikoj Britaniji kod djece rođene međunarodnim komercijalnim surogatstvom e, narastao je do 200% u zadnjih nekoliko godina. Prema primjerima je vidljivo da poslije legalizacije slijedi komercijalizacija i stoga bih zamolila e, izvjestiteljicu da uzme u obzir amandmane koje sam zajedno sa kolegama e, podnijela, a koje upravo imaju za cilj E, osuditi i zabraniti surogatstvo baš kao što to činimo i sa trgovinom ljudima. Hvala lijepo. Grazie alla kolega Petir. Najljepše hvala gospođi Peter, a sada riječ ima druga kolegica. Thank you. Um, and many thanks to the rapporteur for these two reports. Um... Hvala i hvala um, izvjestiteljici na kratkom pregledu ova dva izvješća. Na kraju smo dobili kompromisne amandmane koji su općenito gledano prihvaćeni u klubovima zastupnika. Želim zahvaliti zaista svim članovima odbora koji su podržali kompromisne amandmane, koji su podržali izvješće. Želim posebice zapravo skrenuti pozornost na ovo pitanje smanjenja e, potražnje i pitanje prostitucije. Mislim, slažem se tu s gospođom je da ne bismo smjeli miješati krijumčarenje ljudima i prostituciju. E, to su dvije različite stvari, ali činjenica jest da gotovo sve žrtve prostitucije, sve žene koje zapravo budu eh, na kraju u tom krugu, eh, zatvorenom krugu eksploatacije, jesu među ostalim i žrtve krijumčarenja ljudima. Postoje naravno i drugi oblici krijumčarenja ljudi koji su jednako važni, međutim meni se eh, čini da ova oba dva izvješća pokrivaju ove dvije teme. Prostitucija je naime vrlo veliki dio onoga o čemu mi zapravo govorimo u ovim izvješćima. I Željela bih na to skrenuti pozornost. Također želim posebice pohvaliti e, amandman broj 13 koji je na 14. stranici dokumenta sa amandmanima gdje se govori o e, smanjivanju potražnje i želim posebice staviti naglasak na to zato što mislim da zaista trebamo staviti naglasak na mjere koje će smanjiti potražnju za e, seksualnim uslugama. Zato što postoji moguća veza između potražnje za seksualnim uslugama i krijumčarenja ljudi. U tom amandmanu kaže se da se to može učiniti zakonodavstvom gdje se teret E, kaznenog dijela zapravo prebacuje na onoga tko kupuje seksualnu uslugu, a ne na osobu koja se prodaje u te svrhe. Članovi koji su neko vrijeme članovi ovog odbora vjerojatno se sjećaju E, da smo o toj temi već ranije razgovarali i da smo među ostalim e, imali i izvješće koje je zapravo već govorilo o tome gdje bi smo rekli da treba kriminalizirati kupca, a ne prodavatelja seksualne usluge. To je nešto na što se stavlja naglasak u ovom amandmanu i mislim da je to e, ključ onoga što pokušavamo učiniti u, u ovome pitanju. Drugo izvješće odnosi se na provedbu direktive o sprečavanju i sazbijanju trgovanja ljudima, a e, smanjenje potražnje jest jedna od tema koja se pojavljuje u toj direktivi. Želim stoga skrenuti pozornost posebice na tu temu. Zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni i nadam se da će ovaj, e, ovo izvješće dobro proći. Grazie, kolega. Hvala lijepo. A sada gospođa Bjorka. Tack så mycket. Och eh, först av allt så skulle jag vilja börja med att tacka vår rapportör, eh, Želim zahvaliti našoj izvjestiteljici kao i svim izvjestiteljima u Sjeni. Ja sam se bavila istim ovim eh, izvješćem, dakle eh, mišljenjem za odbor LIBE. Moram e, reći da sam poprilično zadovoljan e, tim, zadovoljna tim mišljenjem, kao i činjenicom da smo uspjeli e, dobiti značajne doprinose i prijedloge što se tiče perspektive upravo roda. Osim toga, Smatramo da je naglasak stavljen na perspektivu žrtvi, a što se tiče e, drugih e, izvješća, odnosno izvješća od strane odbora FEME, e, mi smatramo da žene koje su bile podvrtnete tom krijumčarenju jest polazišna točka za oba izvješća u okviru e, Libea mi smo se možda fokusirali nešto više na više različitih e, tijela na europskoj razini, razini koja se bavi tim pitanjima Europol, Eurojust i tako dalje. Ipak e, sve to ima veze i sa mogućnošću pravne pomoći da žrtve dobiju tu pravnu pomoć. U okviru odbora FAM također je naglašeno koliko je važno ne kažnjavati žrtve krijumčarenja čim dijelom postanu. Mora postojati mogućnost dakle dobivanja potpore za žrtve. Kao što je gospođa Honebol e, već e, rekla, sve je to e, povezano i s potražnjom. Riječ je naravno o prostituciji, ali moramo naći nekoga ko je odgovoran, posebice kada govorimo o krijumčarenju. Tu odgovornih mora biti. Istina Mnogo tih žena mora promisliti o onome što se dogodilo kada se vrati kada se vrati kućama. I stoga smo podnijeli čitav niz amandmana upravo e, glede mogućnosti E, da se dopuste e, seksualne aktivnosti e, kakve osoba želi, ali bez plaćanja. A to je ujedno i način borbe protiv krijumčarenja ljudima. Mi kao parlamente i odbor Libe dali smo još jedan argument s tim u vezi. Riječ je o službama koja su povezana s ovim fenomenom i raznim popratnim organizacijama. Riječ je o kaznenom dijelu koje se koje se počini, a da počinitelj zna da je riječ o e, kaznenom e, dijelu. Dakle, postoji i tekako svijest i saznanje o onome što se radi i to ovdje naglašavam. Također se nadam e, da ovaj odbor može poduprijeti amandmane koje smo mi iznijeli sa strane odbora Libe. Hvala gospođa Bjork. Sada ima riječ predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala vam lijepa što ste nas e, pozvali da danas komentiramo ovo vrlo važno mišljenje od strane odbora. Mislim da je itekako dobrodošlo da odbor zanima ovo pitanje. Mi se e, kontinuirano u našim dijalozima sa trećim zemljama bavimo pitanjem suzbijanja krijumčarenja ljudi e, kao sastavnim dijelom pitanja ljudskih prava i pitanja rodne ravnopravnosti. I također to uključujemo apsolutno u sve politike koje se u odnose na razgovore e, bilo koje vrste sa trećim zemljama. Također nastojimo potaknuti treće zemlje da zauzmu vrlo čvrsto stajalište poštivanja ljudskih prava kada se govori o ovoj temi, da stanu na stranu žrtava i nastojimo također e, posebice e, u posljednje vrijeme što više stavljati naglasak na to. Naime, u 2015. godini plan koji se odnosi na e, uključivanje ljudskih prava u trgovinske pregovore stavlja naglasak upravo na ovo pitanje. To je također sastavni dio u političkim i svim ostalim dijalozima sa trećim zemljama, a to uključuje naravno i potpisivanje i ratifikaciju svih ključnih međunarodnih konvencija koje se bave tim pitanjem. To je također nešto što je sastavnim dijelom okvira vezanog uz ravnopravnost spolova i programa za razdoblje od 2016. do 2020. godine gdje se zapravo radi na tome da se eliminira eksploatacija žena i djevojaka u bilo koje svrhe, a to naravno uključuje i borbu protiv krijumčarenja ljudima. Također, e, Posebna pozornost će se obraćati ranjivim skupinama, ženama i djeci, kao e, i dalje pružanje pomoći svim žrtvama krijumčarenja ljudima. Mi dakle i dalje kontinuirano radimo na ovom pitanju i činit ćemo to i u budućnosti. Uskoro će zaživjeti nova strategija vezana uz suzbijanje krijumčarenja e, ljudima i pritom tjesno surađujemo sa glavnom upravom HOME i njihovom koordinacijskom skupinom koja se bavi ovim pitanjima. Hvala. Hvala doktore O'Brien. A sada izvjestiteljica ima zaključnu riječ o ovom izvješću. Uh, Hvala lijepa svima na komentarima. Želim samo istaknuti jednu ili dvije stvari. Uh, pitanje uh, surogat roditeljstva vrlo je teško pitanje zato što se um, njime različite zemlje bave različito. U nekim zemljama je dozvoljeno, u nekim zemljama je dozvoljeno uz plaćanje, u drugima pak isključivo ako je besplatna usluga. Postoje dakle različiti propisi koji se tiču donacije jajnih stanica i vrlo je, uistinu je vrlo teško jednostavno izdvojiti to pitanje. Dakle, amandmani koji su stikli vezani uz to pitanje nisu bili uključeni u kompromisne prijedloge, o njima će se glasovati zasebno. No, kada se radi o krijumčarenju e, ljudima per se, surogat roditeljstvo nije tema koja je vezana uz krijumčarenje ljudi. U krijumčarenju ljudima zapravo govorimo o toj prisilno, o tom prisilnom elementu e, i vrlo teško je uopće govoriti o slučajevima gdje je do surogat roditeljstva došlo e, pod prisilom. Upravo zbog toga će se ovim amandmanima e, sutra glasovati zasebno. E, sada nekoliko riječi o potražnji. Krijumčarenje ljudima ili bilo kakvo krijumčarenje postoji zato što postoji potražnja. Dakle, ako postoji potražnja u takozvanoj seksualnoj industriji, onda će se ono nastaviti i način na koji djelujemo na smanjenje potražnje izuzetno je važan za ovu raspravu. No, želim samo reći da amandmani koji se bave isključivo pitanjem prostitucije su ponešto drugačije bili formulirani, stoga su e, jednim dijelom uključeni u kompromisne amandmane, a jednim dijelom će se o nekima od njih glasovati zasebno. U svakom slučaju, e, Drago mi je čuti od predstavnika Europske službe za vanjsko djelovanje da se radi o temi koja je u središtu razgovora. Međutim, nemojmo još jednom zaboraviti pitanje onih koji se vraćaju u svoje zemlje, bilo dobrovoljno, bilo zato što to moraju po sili zakona. To su vrlo često traumatizirani ljudi. E, ponekad se radi o ljudima koji zapravo iz svoje zemlje odlaze zato što misle da idu činiti dobro i svojim prijateljima i e, roditeljima kažu da odlaze nekamo raditi i e, privređivati, međutim kada se vrate natrag nakon takvog iskustva trebaju pomoć kako bi se ponovno uklopili u društvo, kako bi objasnili to svojoj okolini i kako bi se zapravo nosili sa tim propolim očekivanjima. A upravo zato ne bismo trebali dozvoliti da ih se još sankcionira zbog onoga što su bili prisiljeni činiti. Hvala vam lijepa i sutra nas čeka glasovanje. Još jednom hvala na komentarima. Grazie, onorevole Berder. Hvala. Kao što je e, rekla e, kolegica, o oba izvješća glasovat ćemo sutra. Prelazimo na točku šestu, riječ je o pripremama poslije izborne e, revizije višegodišnjeg financijskog okvira 2014-2020 parlament e, daje e, to izvješće i predaje ga komisiji. Izvjestiteljica je Claire Moody, međutim ne vidim je tu među nama a to znači da ne možemo zapravo raspraviti E, to izvješće. Rok za podnošenje amandmana je, ponavljam, 25. travnja 4 sata popodne, a e, raspravljat ćemo, odnosno e, glasovati o tome 24. svibnja možemo zaključiti današnji sastanak. Vidimo se ponovo e, sutra u 10 nakon sastanka koordinatora i tada ćemo glasovati. Hvala najljepše.